Okay, colleagues, good afternoon and welcome to this. Dobar dan, drage kolege, i dobrodošli na izvanrednu sjednicu ovog odbora za razvoj. Imamo samo jednu točku dnevnog reda, no međutim ipak moramo usvojiti dnevni red. Možemo li se složiti s ovim dnevnim redom? Da, u redu, hvala. Možemo li sada prijeći na točku broj 2, to je jedina točka na dnevnom redu. Radi se o bitnoj temi. Govorit ćemo o budućnosti našeg sporazuma iz Kotonua, a naslov ovog Eh, ove rasprave je u susretu novom partnerstvu između Europske unije i afričkih, karibskih i pacifičkih zemalja nakon 2020. godine. Danas je sa nama povjerenik Mimica. Objavljeno, eh, objavljen je savjetodavni dokument eh, od strane komisije i visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Dala bih vam samo nekoliko osnovnih informacija o sporazum iz Kotonu. Partnerstvo između Europske unije i zemalja AKP potječe iz prve konvencije iz Lomea potpisane 1975. godine. Nekoliko konvencija u Lomeu je bilo održano i nakon toga je potpisan novi sporazum koji isteče 2020. godine. Ovaj sporazum iz Kotonua ima za cilj smanjiti siromaštvo, e, pojačati održivi razvoj i integrirati postepeno zemlje iz akp p-a u e, globalno gospodarstvo i to kroz trgovinu i gospodarsku suradnju, uključujući politički dijalog, ljudska prava, demokratska načela, vladavinu prava i dobro upravljanje. Mi imamo već 15 godina sporazum iz Kotonua, za 5 godina će isteći i zbog toga i jesmo organizirali ovu raspravu kako bismo vidjeli trebamo li zadržati taj sporazum ili ga zamijeniti nečim drugim i želimo li zadržati neke elemente iz tog sporazuma. Stoga mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti ovdje gospodina povjerenika Mimicu koji će nam govoriti o savjetodavnom dokumentu koji je objavljen prošlog tjedna. Povjereniče, svijet se dosta izmijenio u posljednjih 20 godina od kada je potpisan posljednji sporazum o sporazume trgovine su se izmijenili, sada imamo regionalne sporazume, mnogo više nego sporazume na svjetskoj razini. Također imamo i novu agendu u New Yorku prije tri tjedna smo razgovarali o tome i bilo bi dobro čuti od vas što vi mislite o tome kako će se stvari odvijati u budućnosti i na koji način će se sporazum iz Kotonua uvrstiti u buduću politiku Europske unije. Odmah vam predajem riječ, a nakon toga će zastupnici imati priliku postavljati pitanja. Ispričavam se, htjela sam pozdraviti također i e, generalnog direktora glavne uprave Devko koji je danas sa nama ovdje jer je i za njih to vrlo bitna tema. Hvala najljepša gospođo predsjedavajuća časni zastupnici. E, veliko mi je zadovoljstvo biti ovdje sa vama i raspravljati sa vama o jednim od najbitnijih e, pitanja o kojim ćemo govoriti u narednim godinama. Radi se o dosjeu koji odgovara na pitanje kako vidimo naše odnose u budućnosti sa 79 e, država iz skupine AKP. Sporazum iz Kotonua je jedinstven. On nam daje temelj za ugovorne odnose između Europske unije i 79 e, zemalja koje se nalaze na tri kontinenta. Radi se o sveobuhvatnom sporazumu. To znači da za reviziju ovog sporazuma moramo se baviti strateškim pitanjima, a Europska unija ovdje igra ključnu ulogu i mm, ovdje se radi ne samo o razvojnim ciljevima, već i nekim drugim. Stoga se moramo zapitati najprije koji su ciljevi i interesi Europske unije danas. A naročito vezano uz zemlje skupine AKP i na koji način partnerstvo s tim zemljama nam može doprinijeti u ispunjavanju ciljeva uzimajući u obzir sve izmjene do kojih dolazi. U tom kontekstu izmjena 6. listopada Europska komisija i visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku su objavili zajednički savjetodavni dokument o budućnosti partnerstva između Europske unije i e, afričkih, karibskih i pacifičkih zemalja. Otvorene su konzultacije na svjetskoj razini. Svaka osoba ili organizacija ima priliku u njima sudjelovati do kraja ove godine. Radi se o sveobuhvatnom dokumentu, postoje ogromna očekivanja od mnogih dionika, a komisija će raditi na transparentan način za vrijeme cijelog ovog postupka. Stoga smo pokušali uvrstiti u ova savjetovanja što više pitanja, imamo 43 pitanja koja se nalaze u savjetodavnom dokumentu. Cilj ovog savjetovanja je dvostruk. On se mora uskladiti sa e, budućim koracima Europske komisije, o tome ću govoriti nešto kasnije, a isto tako želimo vidjeti kakvo je iskustvo i kakve pouke možemo izvući iz ovih 15 godina koliko je na snazi sporazum iz Kotonua. Moramo vidjeti jesmo li ispunili ciljeve, ako nismo zbog čega. Jesu li ti ciljevi možda bili preambiciozni i u kojim područjima smo dobro napredovali, a u kojim nismo. Do koje mjere e, je ovaj sporazum bio učinkovit i jesmo li koristili dobre mehanizme. Također očekujemo sugestije, ideje i komentare od partnera kako bismo izgradili našu strategiju za budućnost. Stoga su postavljena pitanja o tome na koji način možemo što učinkovitije raditi, na kojim na koja područja bi se partnerstvo trebalo usredotočiti, trebamo li otvoriti ovaj sporazum na druge zemlje ili pak ga ograničiti na samo neke zemlje, želimo li uvesti i status promatrača, da li su zemlje iz skupine AKP najbolji partneri u s obzirom na promjene u posljednjih nekoliko godina i želimo li zadržati ovaj sporazum kao pravno obvezujući instrument? Ako ne, koje su alternative? To su sve pitanja koja smo si postavili kako bismo prikupili što je moguće više informacija o ovom partnerstvu i očekivanjima. Mi se nadamo da ćemo dobiti doprinos od e, mnogobrojnih dionika i e, mi ćemo odvojiti dovoljno vremena kako bismo procijenili i izanalizirali sve vaše predloge i sugestije. Paralelno uz javno savjetovanje Europska komisija također vodi i unutarnju raspravu. E, šefovi europskih delegacija u svim zemljama skupine AKP će voditi raspravu o prošlosti i, budu, i budućnosti ovoga partnerstva na nacionalnoj razini pozivajući sve dionike koji sudjeluju u ovom u zemljama u kojima se savjetovanja održavaju. To će biti dragocjen doprinos za našu buduću analizu. Ovdje želim napomenuti da u ovoj fazi komisija kao i služba za vanjsko djelovanje ne, nemaju niti jednu preferiranu opciju. Mi ćemo biti otvoreni i još nismo odlučili o kojim putem želimo krenuti. Ovo savjetovanje nam je najbolji način da izgrad, da objedinimo naše ideje. Neke činjenice ne možemo ignorirati. Naše partnerstvo sa zemljama AKP e, je još šire e, nego što je bilo u posljednjih 20 godina. 75. godine je osnovana skupina AKP, ali odnosi koje imamo sa članovima skupine AKP je e, partnerstvo koje imamo koji smo stvorili prije 60 godina kada je postojala Europska ekonomska zajednica, a sada imamo zahvaljujući partnerstvu sa skupinama AKP većinu u Ujedinjenim narodima. To je prednost i prilika koju nikako ne smijemo zanemariti. Sporazum iz Kotonua je jedinstven po sadržaju. Ne postoji niti jedna sličan međunarodni sporazum s kojim bi ga mogli porediti. Sadržaj je ambiciozan i tiče se raznoraznih tema. Sve imaju za cilj smanjiti siromaštvo u najsiromašnijim zemljama na svijetu. Zemlje koje su potpisale sporazum prije 15 godina su se izmijenile dosta u posljednje posljednjih 15 godina. Istovremeno u Europskoj uniji se skoro udvostručio broj država članica. Prioriteti sadašnjih država članica nisu isti kao oni koji su bili prije, a istovremeno e, zemlje AKP su se također izmijenile i to se treba procijeniti. Njihovi interesi su se također izmijenili tijekom godina. Kada poredimo interese, znamo da tu postoji nešto što ne smijemo zaboraviti. Neke države članice Europske unije imaju prihod per capita koji je niži od određenih zemalja skupine AKP. S obzirom na opseg ovog sporazuma, neka pitanja koja se nalaze na vrhu našeg dnevnog reda su i dalje problematična pitanja, a postoje i nova pitanja koje smo dodali, na primjer klimatske izmjene, okoliš, migracije, mir i stabilnost, borba protiv terorizma. Sve su to teme koje moramo uključiti u naše zajedničke prioritete. Povrh toga, važnost, značaj trgovine e, i razvojne pomoći je zaista ključan faktor. Sve su to izazovi s kojima se moramo boriti istovremeno. Načelo subsidijarnosti e, je i dalje na snazi vezano uz određene teme, a znamo da Europska unija mora govoriti jedinstvenim glasom. Oni koji djeluju na području trgovine i razvoja e, su se također izmijenili. Imamo e, novonastala gospodarstva koja su sve snažnija. Interesi naših partnera se mijenjaju. Moramo uzeti u obzir sadašnju situaciju i E, razmotriti koje trendove će zemlje i regije pratiti u narednim decenijama. Također moramo zajamčiti da budući okvir jača, a ne slabi naše odnose i našu ulogu. Održivi razvoj, ciljevi održivog razvoja i agenda za 2030. godinu bi trebali biti osnovni okvir za buduću politiku. Trebali bismo osnovati našu razvojnu politiku u skladu s ovim ciljevima kao što moramo uzeti u obzir i naše unutarnje ciljeve. Također moramo raditi na fleksibilnosti i instrumenata koje ćemo koristiti. Potpisivanje sporazuma iz Kotonua kao i ratifikacija amandmana ovog sporazuma je e, tražila nekoliko godina. Moramo i to razmotriti. Općenito govoreći, postoje neke bitne teme, a ova revizija mora istaći i e, manjkavosti našeg rada. Moramo biti i kritični. Ovdje se obraćam europskim institucijama, zajedničkim institucijama i mehanizmima koje smo izradili zajedno s našim partnerima. Moramo procijeniti kako su naši partneri e, sami e, napredovali i jesu li ispunili njihov dio naših zajedničkih ciljeva. Tako moramo izvući pouke za budućnost. Naši napori postizanja zajedničkih ciljeva se trebaju temeljiti na naporima za postigna postizanje učinkovitosti. Želim se osvrnuti na buduće korake. Ovaj e, zajednički savjetodavni dokument je prvi službeni dokument Europske unije o ovoj e, reviziji sporazuma. Nekoliko bitnih koraka i suradnja s Europskim parlamentom će biti nužna u e, narednim godinama. U prvom kvartalu sljedeće godine na temelju ovog javnog savjeta savjetovanja i interne rasprave ćemo dati službenu evaluaciju prvih 15 godina primjene sporazuma iz Kotonua. Ova procjena će pokrivati različite stupove sporazuma i e, bit će utemeljena na činjenicama. Zaključke ćemo izvući iz činjenica i pouzdanih e, podataka kao i statističkih i podataka. Također ćemo raditi i procjenu utjecaja i poredit ćemo različite opcije koje su pred nama. Također temeljeći se na savjetovanjima mi ćemo opisati različite scenarije i njihove moguće posljedice. Kasnije Europska komisija i visoka predstavnica će pripremiti zajedničko priopćenje u kojem će e, razjasniti koju strategiju ćemo primijeniti. Postoje mnogi načini za Europski parlament da surađuje sa nama i ja se osobno veselim našoj budućoj suradnji kao i suradnji sa Europskom službom za vanjsko djelovanje. Također ćemo se konsultirati sa E, državama članicama i članicama skupine AKP kako bi bili sigurni da imamo iste ciljeve i interese. I naravno ja sam vam na raspolaganju da bi što više razgovarali o ovoj temi. Hvala vam na pažnji i sada ću rado čuti vaše reakcije. Zanimaju me vaša mišljenja i Želim znati što mislite da su najveći izazovi za našu budućnost. Želim ponoviti da je naš cilj da ovaj svijet bude bolji za sve, a naročito za one koji najviše pate. Hvala. Hvala povjereniče, hvala što ste došli u Europski parlament na sam početak tog procesa kako bismo ga e, nekako lansirali jer naravno e, moramo omogućiti dobro buduće partnerstvo. Smatramo da je ova tematika jedno od prioriteta za e, sljedeće godine jer e, početna konsultacija je za ovu godinu vrlo kratka, svega šest tjedana, a do kraja tjedana imamo samo još osam tjedana negdje, i e, sasvim sigurno o tome ćemo razgovarati sljedeće godine, o tome će raspravljati naše koordinatori. Međutim, e, prije toga, do kada možemo očekivati komunikaciju komisije 2016. godine negdje, tijekom dakle 2016. E, jednostavno vas to pitam kako bismo mogli isplanirati naš rad jer ćemo mi prvo napraviti procjenu. Dakle, koliko sam shvatila, vi ćete nam dati kao prijedlog različite opcije. Možda sljedeći puta kad dođete na naš sastanak nam možete objasniti. Dakle, vi ćete procjenu utjecaja E, sta podastrti na e, razgovor, a onda ćete nam reći dakle, što komisija točno želi, dakle različite opcije, a toga nacionalni prijedlozi i e, to će procjenjivati komisija. Dakle, to je dakle vaša namjera. Dakle, različiti kolege žele uzeti riječ, najprije Davor Štir iz Europske pučke stranke. Hvala lijepa predsjedavajuća i hvala povjereniku što nam je e, predstavio ovaj dokument za konzultacije. Mislim da ste vrlo otvoreni i e, izlažete različite opcije, ukazujete na e, ispravna pitanja vezane za budućnost sporazuma iz Kotonua. Prije svega E, to će biti naravno agenda 2030. godine e, predstavlja e, bitne element u svjetlu budućnosti sporazuma iz Kotonua. Nemamo sada samo općenite milenijske ciljeve, već i iz agende za 2030. godine imamo SDG 16 koji su već dio sporozuma iz Kotonua. Ali moramo razmotriti i budućnost toga, mir i sigurnost, dobro upravljanje. Dakle, ta e, dimenzija je nešto što je bitno. A e, upravo je Europski parlament u studiji o cijeni korupcije e, govorio o tome i vidimo da se nisu koristili svi instrumenti niti u politici proširenja, niti u politici susjedstva. Mnogo toga treba preuzeti, ne možda izravno iz tih područja, ali svakako trebamo ih uvrstiti djelomično u e, tu vrstu aktivnosti. Sretna je slučajnost da je i komisija sudjelovala u tome, odnosno da je povjerenik bio dio e, predpristupnih pregovora Hrvatske i on je svjestan kriterija za primjerice poglavlje 23. o pravosuđu. A dijalog o migracijama je nešto što je u ovom času goruća tema. O tome ćemo sasvim sigurno raspravljati u sljedećih deset godina, dakle dijalog vezan za readmisiju, za borbu protiv krijumčara, E, dakle, to je nešto i mi bismo željeli da se više na tome radi u budućnosti. Postoje također i institucionalni aspekti. E, za sada mi nije sasvim sve jasno, naime, znam da postoje različite opcije, najjednostavnija bi bila da se zadrži format AKP-a, ali možda e, da se sve više iznijancira i da se podijeli u različite kategorije, a Afrika, Karibi, Pacifik i tako dalje. Naravno, za sve to treba postojati politička volja. Ja mogu samo govoriti o parlamentarnom dijelu e, svega. E, sastanak parlamentarne skupštine, zajedničke parlamentarne skupštine će se održati u prosincu. Međutim, ne znamo gdje će se održati, što je samo pokazatelj e, kakva je situacija. Te države članice nisu dugo bile u državama članicama organizirati prema vidu tih zajedničkih parlamentarnih skupština. Evo, to je dakle aspekt vezan za e, same institucionalne okvire. I još jedna tema su je pomoć za razvoj koji izdvaja Europska unija izvan proračuna. I, e, idealan scenario e, bi bio da to bude dio europskog proračuna, <clears throat> ali u svakom slučaju Htio bih da se to pitanje nađe negdje na našoj raspravi. Da, hvala lijepa i naravno moći ćemo sa izaslanstvom raditi i sa, naročito s kolegama e, koji rade na tim pitanju budućnosti. E, e, najprije kolega Ferrero, hvala. Hvala, hvala vam što ste došli na naš sastanak i što nas e, obavještavate o samom postupku konzultacije. E, Europska komisija ušla je u konzultacije i hvala vam e, da ste nam naznačili koje će biti buduće faze tog postupka. Hvala vam također da ste nam ukazali na to kako će naša naš odbor i naš parlament moći intervenirati u svakoj od etapa. Imao bih eh, da dodati tri komentara. Eh, neki eurozastupnice misle da smo i dalje još uvijek vrlo daleko od eh, revizije sporazuma iz Kotonua, da nam preostaje još četiri godine. Neki kolege čak mm, smatraju da kada do revizije sporazuma iz Kotonua dođe, oni više i neće biti zastupnici, pa da ih se prema tome to e, previše ne tiče. E, međutim, čitav e, serija sastanaka na vrhu bilo o održivom razvoju ili pak o financiranju razvojne pomoći. Sve nam to ukazuje na činjenicu da se promjene treba pripremati puno vremena unaprijed. Prema tome, logično je da počnemo pripremati 2020. godinu. Trebali bismo to početi raditi zahvaljujući ovom postupu konzultacija. To je ispravan postupak jer sve značajne sastanci ove godine imale su prethodno jedan postupak konzultacija. E, kada se radi o humanitarnim pitanjima koji će se održati sljedeće godine. E, sve je svemu tome prethode konzultacije, primjerice ona koja se prošlog tjedna održala u Ženevi. U, puno se toga promijenilo u našim društvima od kako je usvojen prvi ugovor iz Kotonua. To nam ukazuje da se razvilo građansko društvo. Ono je zaista bitno. Razvile su se organizacije o suradnji, o razvoju. E, sve ono što se zalaže za dobro upravljanje, dakle e, čitav niz organizacija koje su mnogo više od multilateralnih ili bilateralnih sporazuma. Zapravo jako je dobro da do tih konzultacija dolazi i, i da se sve to odvija u okviru onoga što možemo nazvati civilnim društvom. Međutim i u državama članicama, baš kao što je to gospodin Mimica i sam spomenuo. Ne bismo li dakle E, mogli razmotriti da organiziramo zajedničke konzultacije e, u državama članicama i u e, državama članicama skupine AKP. Dakle, to bi nam omogućilo da bolje protinimo situaciju, da vidimo o kakvim se izazovima radi i kako bismo što bolje mogli utjecati na budućnost. Ne bismo smjeli to raditi zasebno e, s jedne strane Europska unija, s druge strane AKP. Zajedničke konzultacije bi mislim bile dobrodošle. Povjerenik je također spomenuo nešto što želim naglasiti i što će do 2020. godine biti još i važnije. Evo o čemu se radi sporazum AKP Europska unija mora naći svoje mjesto među različitim e, sporazumima koje se e, rade rade, izrađuju recimo o, sporazum sa zemljama Azije i Pacifika koji prolazi kroz postupak ratifikacije. Europska unija će vjerojatno imati sporazum s Kinom, a tu je i TTIP sa Sjedinjenovičkim državama. Mislim bi bilo važno znati koje će mjesto imati sporazum sa ACP-om i čitavom nizom regionalnih sporazuma. E, postoji čitav niz zemalja koje mogu ući u različite e, regionalne konfiguracije. Primjerice, neke zemlje mogu biti potpisnice sporazuma s Azijom i Pacifikom i potpisnice sporazuma iz Kotonua. Prema tome, morali bismo naći zajedničke točke različitih skupina, a istovremeno izbjeći da dođe do sukoba među njima. Ja sam e, član e, mješovitog parlamentarnog odbora i e, Mislim da ono što je bilo najproblematičnije u posljednjih 15-20 godina su bili čuveni odnosi između ek, ek te države prepune naoružanja, znači netko im ga je prodao. Prema tome moramo na odgovoran način ponovno usmjeriti naše rasprave. Sav taj rad e, o, o, vezan je i za velike migracijske tokove kojima smo svjedoci u ovom povijesnom trenutku ti povijesni tokovi sasvim sigurno neće stati niti smanjiti se, ne budemo li radili ono što moramo u korijenima i to je upravo naš izazov kada se radi o radu koje moramo napraviti e, među zemljama KP-a u vezi revizije koja istječe dakle 2020. godine i kao što smo napravili kada smo govorili o milenijskim ciljevima razvoja u našem odboru. Hvala Moris Punga. Hvala gospodine povjereniče. Ja želim postaviti jedno pitanje vezano o temi koja mi je zaista draga, to su zemlje i prekomorska teritorija. Znate da su to područja koja imaju poseban pravni status do 2020. godine. Okvir temeljem odluke o pridruženju prekomorskih teritorija. I to je odluka koja je objavljena 2014. godine. Želim znati Mislite li predložiti poseban financijski instrument za zemlje i prekomorske teritorije? laboratorije jer i oni također imaju sredstva iz Europskog razvojnog fonda i postoje određeni problemi sa upravljanjem u tim prekomorskim zemljama i teritorijama. Te stoga želim znači mislite li predložiti neki poseban financijski instrument za prekomorske zemlje i teritorije koji će biti u okviru europskog proračuna i koji će biti dat na razmatranje Europskog parlamenta kako bi i europski zastupnici mogli reći što o tome misle. Hvala. Thank you very much. Um... Hvala lijepa. A sada Marija Arena. Hvala gospođo predsjedavajuća. Najprije se želim zahvaliti na ovom savjetovanju koje predlažete. Mislim da je zaista bitno otvoriti i proširiti ovaj okvir kako bi znali što se dešava s našim afričkim partnerima i to je cilj ovog savjetovanja te se na tome i zahvaljujem. Mi smo prošlog tjedna imali raspravu sa glavnom upravom za trgovinu vezano uz zemlje APE i mislim da će i oni imati koristi od informacija koje ćete vi dobiti u okviru ovog javnog savjetovanja i za buduće potpisivanje sporazuma o trgovini. Kao što znate, multilateralni proces u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji je blokiran jer zemlje sa juga nitko nije slušao u ovim ogromnim multilateralnim sporazumima o e, gospodarstvu, a zbog blokiranja u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji imamo bilateralne sporazume koje ne uzimaju u obzir E, pitanja koja su bitna zemljama juga. Znate da sada pregovaramo o TTIP-u koji će imati utjecaj na Afriku, a ni u kom slučaju ne uzimamo u obzir ono što se može desiti u afričkim zemljama zbog pregovora o TTIP-u. I nadam se da će u određenom trenutku komisija kao i vi, gospodine povjereniče, E, da ćete e, na neki način senzibilizirati vaše kolege koji se bave trgovinom da mora postojati dosljednost europske politike. Ono što dajemo afričkim zemljama s jedne strane ne možemo im oduzimati s druge strane u okviru pregovora o TTIP-u. Kada govorimo o reciprocitetu e, u sporazumima o s afričkim zemljama. Među najsiromašnijim zemljama na svijetu, od 36 zemalja, 26 zemalja su zemlje sa kojima su potpisani sporazuma o partnerstvu. To su najsiromašnije zemlje od kojih traži reciprocitet. Kao da se oni nalaze na istoj razini razvijenosti kao i, ni, i mi. Ja to ja mislim da to nije tako i mislim da moraju postojati određene razlike u gospodarskom pristupu kojeg imamo s ovim zemljama. Te bih htjela znati kakav vi odnos želite tu e, postaviti kada radite s vašim kolegama na pitanju trgovine i razvoja kako bi se i trgovina i gospodarstvo razvijali u interes i u korist svih, a ne u korist samo jednih a na uštrb drugih. Zatim, e, sporazum iz Kotonua predviđa regionalnu integraciju, a vi ste malo što govorili o regionalizaciji. Kako ćemo raditi na e, integraciji, a da samim tim ne radimo na podjeli, na regionalizaciji koji se predviđa u gospodarskim sporazumima. Zatim, poglavlje koje je posvećeno za održivi razvoj. Tu postoji dosta malo elemenata u sporazumima o partnerstvu. mislim da ste vi taj koji bi trebali reći da u sporazumima o e, razvoju moramo imati i elemente održivog razvoja, čak i kada se radi o gospodarskim sporazumima. Nadovezujem se na reciprocitet. Mi smo prošli tjedan razgovarali s općom glavnom upravom Trade koja je rekla da će se ukinuti carine. U proračunu afričkih zemalja te carine predstavlja ogroman prihod koji im omogućavaju da ulažu u javne politike. Ali vi ćete reći, dobro, ali znate kada govorimo o carinama, tu ima dosta i korupcije. To je druga tema. To je tema kojom se također moramo baviti. Mora se riješiti problem korupcije. Ali ako postoji toliki manjak u e, državnom proračunu zbog ukidanja carina, to se mora kompenzirati na neki način. Osoba iz glavne uprave za trgovinu prošli tjedan nam je rekla, mi nećemo nadoknadživati to iz europskog proračuna, to će se nadoknaditi samo po sebi radom tržišta, ali tržište samo po sebi to ne može riješiti, to se možda može riješiti dugoročno, možda E, na kraju će doći do određenih korekcija na tržištu i da će se smanjiti cijene određenih proizvoda na afričkom tržištu, ali to neće riješiti problem. Zato mislim da bi bilo dobro predvidjeti neku vrstu nadoknada ili kompenzacija za one afričke zemlje koje će izgubiti prihode ukidanjem carina. Zatim, što se tiče ljudskih prava, u sporazumu iz Kotonua se dosta govori o ljudskim pravima i trebamo si postaviti pitanje za revizije e, članka 96. u slučaju kršenja ljudskih prava, dakle na koji način se to može revidirati, ali moj talijanski kolega je jučer govorio da po pitanju upravljanja ne trebamo govoriti samo o upravljanju vlade. Naravno, odgovornost vlade je da dobro upravlja. Ali to je također i od, odgovornosti multinacionalnih poduzeća. Kada multinacionalna poduzeća iskorištavaju e, resurse zemlje, a da e, ne, a, a da ne vode dobro upravljanje, onda to nije odgovorno. Kako u sporazumu iz Kotonua možemo obvezati multinacionalne tvrtke da budu odgovornije. Jer ovdje govorimo o najsiromašnijim zemljama po pitanju BDP-a, a najbogatijim zemljama po pitanju resursa. I to je nešto što trebamo uzeti u obzir u sporazumu iz Kotonua. Evo, ja računam na vas e, i nadam se da ćemo malo humanosti uvesti u trgovinu. Hvala lijepo. Galen. A nakon toga Cecil King. E, Hvala, gospođo predsjedavajuća. U zemljama AKP-a imamo e, zemlje iz bivših e, francuskih, njemačkih, portugalskih i britanskih kolonija, a cijela ta skupina zemalja Europskoj, za Europsku uniju predstavlja neku vrstu zemalja Commonwealtha i znači imamo privilegirane odnose. A mi svi imamo dobro iskustvo iz takvog okvira. Postoje ovdje sada dvije mogućnosti. Ili ćemo ispregovarati novi sporazum do 2020. godine ili to nećemo uspjeti. U prvoj pretpostavci, ako ne budemo pregovarali novi sporazum, što će se desiti? Prije kraja 2020. godine ćemo morati ispregovarati protokol vezano uz dalje korištenja Europskog razvojnog fonda jer će i dalje biti sredstava koje neće biti potrošena do kraja 2019. godine. A države članice, s obzirom na to da su se obvezale na određenu razinu financiranja koji će možda biti 0,7 ili 0,6 jer smo odgodili za 2030. godinu E, cilj financiranja e, od 0,7%. Te zemlje, dakle, više neće izdvajati ta sredstva jer više Europski razvojni fond neće funkcionirati. Što će se tad desiti? Ako se stvari što se tiče proračuna ne budu izmijenile, imat ćemo situaciju u kojoj će e, najveću ulogu igrati proračun i u tih 1% proračuna ako izuzmete Europski razvojni fond, ako nemate više Europski razvojni fond, na koji način ćemo trošiti novac? Jer do sad je komisija bila ta koja je djelovala kao izvršna agencija Europskog razvojnog fonda koji se financirao iz sredstava država članica. Ali ovdje više taj novac neće prolaziti kroz Brisel i nećemo biti sigurni da ćemo imati novac koji se prije trošio kroz Europski razvojni fond i da ga uvrstimo u Europski proračun. Mi nismo sigurni da ćemo to imati. Jer ako onaj 1% proračuna bude već postignut i ako ne možemo ići dalje od toga, što će se desiti? Ako zemlje članice budu htjele zadržati onu razinu financiranja za e, razvoj, onda će to raditi kroz nacionalni proračun. Jer sad imate zemlje koje daju puno, druge koje daju manje, jer se radi o dobrovoljnom prilogu i tu ćemo doći do scenarija ponovne nacionalizacije razvojne politike država članica Europske unije. A komisija će imati samo 50% u odnosu na sredstva koje ima sada ili kroz Europski razvojni fond ili kroz instrument e, za e, međunarodnu i razvojnu suradnju. Dakle, idemo protiv onog što bi se trebalo raditi. U posljednjim decenijama smo pokušavali bolje iskoordinirati politiku e, između e, zemalja u razvoju i država članica, a sada ćemo imati samo 50% e, sredstava i svaka država članica će to raditi u okviru državnog proračuna. To je scenarij koji nas ne vodi nikud i koji nije u skladu sa dosljednošću europske politike i mislim da to može biti katastrofalno. Drugo, ili ćemo imati novi sporazum, imat ćete i sredstva za taj sporazum, ali ćemo naići na isti problem. Morat ćemo vidjeti na koji način u okviru izrade proračuna možemo zadržati barem ovu razinu prihoda kako bi komisija mogla raditi s tim sredstvima. Ako ne budete to uspjeli, onda ćete vrlo teško uvjeriti zemlje Eh, afričkih, karibskih i pacifičkih zemalja da dalje surađuju. Dakle, idealan scenarij bi bio taj da ispregovaramo novi sporazum, da imamo sredstva za taj sporazum uz eh, obvezujuće eh, obvezujuće zalaganje država članica da sudjeluju u proračunu za Europski razvojni fond barem u istoj na razini koliko je bilo postignuto za 2020. godinu. Jer inače zemlje AKP-a e, neće surađivati jer one znaju na koji način e, to funkcionira. I mislim da će nam to pomoći da na neki način dobijemo na vidljivosti ovog našeg rada vis a vis e, dosadašnjih dosadašnjih e, partnera koji su bili primatelji pomoći. E, što će se desiti s ovim zemljama, na primjer sa e, Kinom, Indijom, koje će biti još prisutnije na svjetskom tržištu? Mi se moramo ovdje usredotočiti na uvjetovanost u razdoblju nakon 2020. godine. S obzirom na kontekst koji će biti izmjenjen, mi danas imamo barem 12 zemalja koje se razvijaju, gospodarski govoreći, imat ćemo ih sigurno još više, ali će također se povećati i nejednakosti. Stoga mislim da ćemo morati tražiti sredstva za borbu protiv nejednakosti, jer to je nešto što može biti pogubno za afričke zemlje te stoga se tim pitanjem moramo e, baviti kroz e, održivi razvoj. A još nešto, u odnosima sa zemljama AKP imamo određene temelje koji su dragocjeni. Sporazum iz Kotonua je sporazum za kojeg se nadam da će e, i dalje biti tu u ovom ili onom obliku, jer on ima određene odredbe koje nas pozivaju na jačanje političkog dijaloga, što je zaista značajno, bez obzira na to da li se govori o međunarodnom e, kaznenom sudu ili nečem drugom, sve zemlje članice AKP-a se su primorane pregovarati s nama. Također imate i druge odredbe u tom sporazumu koje su značajne. A ako e, smo se zalažemo za multilateralno pregovaranje kao što se ja zalažem za to i ako mi kao europljani želimo odigrati tu značajnu ulogu, moramo imati jakog partnera. Ja sam e, govorio u samom uvodu u nekoj vrsti Commonwealtha na europski način. Trgovinski sporazumi su tu da bi e, na neki način dinamizirali E, i pregovore u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, dakle na svjetskoj razini, ali sa 80 zemalja iz AKP i 30 europskih zemalja tu imate e, G110 koji predstavljaju ogromnu silu. E, ako budemo dobro pregovarali na političkoj sceni i ako budemo sasvim jasni na samom početku pregovora, Europa bi u tom slučaju zaista mogla imati jako značajnu ulogu. Odnos sa zemljama AKP-a u okviru sporazuma iz Kotonua BIS 2 ili nazovite ga kako želite, nam može omogućiti da budemo zaista jaki i da zajedno imamo ogromnu jačinu na svjetskoj razini. Imamo toliko zajedničkih aspekata sa e, zemljama AKP-a da stvarno mislim da bi bilo šteta e, riskirati da se ovakvo nešto e, prekine, a vezano uz parlamentarni nadzor e, ili praćenje mi u okviru ovog parlamenta ne možemo ništa o tome reći, možemo samo govoriti o dobroj e, praksi razmene podataka i informacije, informacija i tražiti od kolega iz e, skupine zemalja AKP da postupaju na isti način kako bi i njihovo civilno društvo se e, razvilo i kako bi i to civilno društvo djelovalo u okviru odredbi sporazuma iz Kotonua. Na taj način to postaje e, međunarodni sporazum koji ima za cilj i jačanje civilnog društva o tome ne govorimo mnogo, ali mislim da bismo trebali i na tome inzistirati. Hvala lijepa. Mislim da me Charles se posjeti upravo da su mnogi ljudi ovdje govorili o paritečnoj, odnosno zajedničkoj parlamentarnoj skupštini i o tim slabostima koje se znaju kad kad iz toga izroditi. Ali to je naravno i posljedice slabosti se u našim E, partnerskim zemljama. No, s druge strane smo upravo preko takvih zajedničkih parlamentarnih skupština omogućili zemljama, partnerima da dobiju pravi pristup i da vide gdje će i kako moći dobiti pomoć za razvoj, što inače ne bi znali, ne bi mogli naći. Mi smo im na to upravo ukazali, pomogli im kroz naše razmjene i rad tih zajedničkih parlamentarnih, paritetnih parlamentarnih skupština. Mislim da je to jedna vrlo kompleksna tema kako imamo te zajedničke parlamentarne skupštine, pa onda imamo jedine narode, pa imamo različite specifične vidove suradnje, kako to sve skupa uklopiti, kako kroz sve te organizacije, kroz sve te gremije na te razine, kroz različite račine suradnje uopće funkcionirati. Ali ko zna zapravo i na kraju krajeva kakvih postoje sve globalnih sporazuma koji su vrlo kompleksni, kako to svi tim ljudima približiti. Evo, prošlog tjedna sam sjedila s jednim veleposlanikom iz jedne pacifičke zemlje i e, to je bio jedan sastanak upravo u okviru ovog naših razgovora i razmišljanja o postkotonu e, razdoblju. I on je govorio o samo odnosima s Evropskom unijom, vezama sa Ujedinjenim narodima, isto tako koje su jako važne jer E, članovi e, recimo Kotonua su i članovi G77, a to je blok onih snaga koje novo dolaze, novo izranjaju na svjetskoj sceni. Govorili smo o tom novom svijetu, o sasvim drugačijem svijetu, koliko se promijenio i koliko su te nove zemlje mnoge, koliko su bitne i koliko su se promijenile i razvile. Ali mislim jasno je da je upravo smo govorili o tome da AKP zemlje žele nastaviti ove odnose Vidite, prije 20 godina oni nisu imali puno izbora. U vremenu su stekli mnoge partnere, izmijenili se, razvili se, ali još uvijek želite naše veze. I ne smijemo zaboraviti, kolonijalne dane su prošli, prema tome ljudi danas imaju izbora iz svih tih država s kim će ući u partnerstvo. Prema tome, možda neki od njih neće htjeti odnose s nama, kao što je konkretno ovaj volposlani govorio o tom. Možda će neko preferirati s tih zemalja jednu bližu i usko vezanje, uže vezanje trgovinsko i svekoliko ekonomsko skin, za Kino i primjerice. Mislim da će budućnost pokazati jedan čitav niz novih novih odnosa i novih situacija. Vidimo da se svijet velikom brzinom mijenja, da se snage da se države mijenjaju svoju snagu nove, nove se, mislim, pojavljuju se nove vele sile. Ali to su sad sva ova pitanja koje su kolege postavili, pa mislim da naša potpredsjednica upravo ove zajedničke parlamentarne skupštine morala nas napustiti zbog jednog novog drugog sastanka, znamo i žao mi da puno ljudi iz tog zajedničke parlamentarne skupštine nije danas moglo biti s nama jesu imali druge obveze, iako oni to jako ozbiljno shvaćaju, ali dobro. Neki su nas sada, povjerenik ima riječ da nam odgovori na sve ovo što su kolege pitali. Hvala vam lijepo. Hvala vam na svim onim, rekao bih, vrlo inspirativnim razmišljenjima što će biti u postkotonu razdoblju. Ja doista pozdravljam sve vaše doprinose našoj raspravi koja se upravo već sad počela razvijati, a tek je sada u prvoj fazi, a do kraja godine će se još rasplamsati i o tome što ćemo u postkotonu razdoblju. Ali evo i ovaj današnji vaš doprinos je jako, jako veliki, važan doprinos ovim našim širokim javnim konzultacijama i javnoj raspravi o tom pitanju. Naravno, tu su složena su zapravo odgovori složeni odgovori na vaša pitanja ili komentare koje ste iznijeli. Međutim, ne želim se i ne želim se sada ograničiti samo na razmjenu u smislu da vam ponavljam cijelo vrijeme mm, ovo je tek rana faza u kojoj smo počeli jednu javnu raspravu i zajednička razmišljanja što ćemo u postkotonu razdoblju i tek ću vam kasnije moći dati neka konkretnija E, prijedloge možda za rješenje ili ideje. Ne, ja bih želio biti puno konkretniji, pogotovo kad govorimo o procjeni koliko je bio učinkovit Koton, sporazum iz Kotonu do sada. Moja prva ideja, ono prvo što mi pada na pamet kad govorim o tome nakon svih vaših intervencija je da mogu reći da je zapravo Kotonu bio prilično učinkovit na bilateralnoj razini, dakle kod individualnih država e, bilateral, njihovom odnosu sa Europom ali i na relativno zadovoljavajućoj razini kada se govori o dialogu u, s regionalnim zajednicama, pogotovo gos, gospodarskim pitanjima. I učinkovitost Kotonua je pridonjela unapređenju našeg ukupnog razmjene i dijaloga sa Afrikom i regionalnim organizacijama. Međutim, na razini samih država AKP prostora, mislim da bi tu postojao jedan veći potencijal još uvijek koji bi trebalo ispuniti, koji još uvijek nismo iskoristili među tim državama Afričkog, Karibskog i Pacifičkog prostora koje spadaju u taj okvir. Mislim da bi angažiranje te skupine država AKP prostora u neke globalne pregovore, globalna pitanja, ali pogotovo ove pregovore o recimo agendi ciljeva, novih e, održivih ciljeva, da bi to involviranje i angažman tih zemalja kao grupe e, bilo vrlo korisno jer ono je do sada je njihov e, involviranje bilo relativno ograničeno. Prema tome, taj budući sporazum, dogovor ili koje god oblika to uzme naše suradnje sa, koton, zemljama, pod kotonu razdoblju, će to morati uzeti u obzir. Jer vidite, na bilateralnoj razini smo uspjeli dio dijaloga, pogotovo političkih dijaloga uspostaviti na taj način de facto otvoriti vrata i za jedan širi, dublji trgovinsko-gospodarski dijalog. Posebno sa onim državama koje su u Africi i AKP skupina, a onda te karibskim i pacifičkim. A do te razine ne bi bili došli da nije postojao sporazum iz Kotonua. Takva je jedna zapravo sveobuhvatni, obvezujući pravni instrument kao što je bio taj sporazum. No, mi moramo krenuti dalje i moramo se zapravo pomaknuti od našeg dosadašnjeg procjena učinkovitosti tog sporazuma, i odmaknuti se i doći do toga da razmotrimo i procjenimo scenarije mogućih budućih odnosa sa tim zemljama. Ono što mi se čini da je jasan pravac politike za sada na tom području je najbolje izraženo u dopisu kojeg je predsjednik komisije Juncker, da tako kažem sa kojim je zadužio na početku mog mandata da iznesem. I u tom dopisu je i kazano kako je naš cilj da se obnove, ali revidirani sporazum i da se, dakle mi vodimo pregovore za taj revidirani novi sporazum koji bi trebao oblikovati okvir za strateško partnerstvo sa državama AKP prostora. Prema tome, meni je to potpuno jasna smjer naše politike. Čak i to da možda sa tim zajedničkim savjetodavnim dokumentom smo i previše otvoreni, možda malo preširoki u našem pristupu. No, mi smo željeli na ovaj način prikupiti što je moguće više doprinosa, inputa, vaših razmišljanja kako bi imali jedan pravo bogatstvo izbora za određivanje budućnosti post Kotonua na razini na kojoj jesmo. Možda ćemo imati situacije, različite situacije, mislim ne znamo zapravo što će biti, ali smatram da ni u kom slučaju nećemo dozvoliti da ugovor, sporazum iz Kotonua istekne, da prestane važiti i da se ništa ne obnovi. To je ono što apsolutno ne želimo prihvatiti i to je scenarij koji je nemoguć i učinit ćemo sve da to spriječimo, nas se to ne bi slučajno dogoditi. Međutim, imati kakav sporazum, kakve odnose, da li nešto što je slično ovom što smo do sad bili, ali sa ažuriranim sadržajima, to otprilike je, u tom smjeru se kreću naša razmišljanja. Jer mi moramo imati jedan, jedan krovni, pravno obvezujući instrument kroz takav jedan sporazum koji će nam dati, to koji će služiti ujedno kao jedan krov za čitavu suradnju sa svim tim prostorima, u toj širokoj regiji AKP-a. I mislim da će iz e, javnih konzultacija i ove široke rasprave koju vodimo, iz, iskristalizira se najbitnije što treba ići u toj ažurirani verziju sporazuma. I znamo da isto tako imamo puno zemalja koje su na samom jugu ili na samom sjeveru, primjerice Afrike, koje još uvijek nisu bile ni u starom kotonu sporazumu i nisu bile dio tog sveobuhvatnog aranžmana, tog okvira ili primjerice u karipskom um, prostoru Kuba koja nije bila u tom dio tog sporazuma. Međutim, mi možemo zajedničkim snagama razmotriti sve moguće scenarije i raditi na njihovom, njihovoj realizaciji. Zatim, htio bih vam dati još neke svoje poglede na ono o čem ste vi govorili u ovoj prvoj fazi naših konsultacija. A to je bilo pitanje e, proračuna i samog Europskog e, razvojnog fonda i njegov prijelaz u nacionalne, velikim dijelom nacionalne ingerencije nakon 2020. Da dakle ta vrsta jedna nacionalizacije kod budžetiranja razvoja. Jasno postoje različite posljedice kada smo procjenjivali učinak takvog takve jednog koraka da idemo na prebacivanje tog EDF-a, tog fonda više u nacionalne ingerencije ali mi smo to jasno o tom razmišljali kada smo i predložili da se u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru ta ingerencija i nadležnost za fond za razvoj prebaci više na članice. Međutim, mi trebamo jasno maksimalno dobro iskoristiti i ove naše konzultacije o razdoblju nakon Kotonua kako bi razgovarali o koristima ili mogućim troškovima i eventualno slabim stranama takvog jednog procesa kakav je predviđen. Jer vidite, mi moramo jasno skupiti činjenice koje govore u prilog takve, takve načina budžetiranja razvojne pomoći. Naravno, to je e, sve transparentnije, jednostavnije, učinkovitije i brže. Naravno, i kad govorimo o programiranju i samoj provedbi, to će onda biti puno bolje kao i koordiniran unutar svake zemlje. A vidimo i parlament je isto tako kod takve vrste proračunskog planiranja i budžetiranja isto svoju ulogu odigrao i se to zagovarao domno. Međutim, s druge strane postoje financijske posljedica, financijska posljedica takve vrste budžetiranja i upravo je to kolega zastupnik malo prije jako dobro istaknuo. Ja bih volio vidjeti onu raspravu kako osigurati sredstva za naše odnose sa zemljama AKP prostora nakon ugovora iz Kotonua. Kada i odnosno već u sljedećem višegodišnjem razdoblju sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira i kada dakle zemlje članice budu na sasvim drugi način pridonosile tom e, pomoći za razvoj nego što su to do sad činile uplaćujući preko europskog proračuna u fond za razvoj. Ali taj rizik, dakle, da taj fond za razvoj bude zapravo stisnut zato što će mu njegove financijske omotnice biti, dakle uplate u taj dio konkretno proračuna biti bitno smanjene, to isto moramo uzeti u obzir kao moguću opciju i vidjeti kud to vodi. Mi smo isto tako vidjeli da su naši partneri iz AKP zemalja vrlo negativno percipirali tu promjenu i smatrali se da to posljedica jedne političke odluke da su te veze mm, postanu manje važne i da zauzimaju manji prioritet Evropskoj uniji pa će na taj način kroz takvo prebacivanje financiranja razvoja de facto ga smanjiti. Međutim, pitanje je jasno kapaciteta sada i nacionalnih kapaciteta zemalja članica Europske unije, koliko mogu, koliko su one sposobne održati tu suradnju i financiranje razvoja AKP zemljama među prioritetima naše agende. A sad još nešto o ovom razvoju. Kad smo govorili o agendi o raz, održivih razvojnih ciljeva do 2030, onda je jasno da je politička koherentnost E, nešto što moramo u svim sektorima razvijati, to se mora horizontalno jačati. I tu ćemo morati apsolutno osigurati jednu političku povezanost, koheziju na različitim razinama. Kako u našim internim politikama i kako bi tu imali bolju usklađenost naših politika, kako bi se to bolje odrazilo na našu sposobnost da ispunimo našu koncepciju i ciljeve održivog razvoja, a s jedne strane imamo isto tako i političku usklađenost koja je bitna u našim vanjskim akcijama, ne samo kod kuće i unutarnjim stvarima. To je jako bitno i naš doprinos nas kao glavnih uprava. Dakle, mi moramo imati jednu koherentnost, povezanost, usklađenost u vanjskim unutarnjim odnosima, a trgovina, politika trgovine je jako važna za taj dio usklađivanja i povezivanja. No, s druge strane, razmislimo da li trgovanski odnose sami ili recimo pregovori o carinskom i tarifnim unijama, da li ti pregovori o uklanjanju svih carinskih barijera i tako dalje, da li je to doista onaj konačni cilj naše politike kohezije, povezanosti i koherentnosti u ostvarenju razvojnih ciljeva. Je li to stvarno ono, jesu li doista ti preferencijalni režimi ono o čemu samo, čemu strijeme naši partneri iz, iz Kotonu sporazuma? Ja mislim da svemu tome skupa trebamo ipak dati jedan širi ekonomski kontekst svim našim sporazumima ili nekako doći do jednog šireg okvira i šireg konteksta ili možda ako eventualno doći do nekog drugog instrumenta za jedno pravo, realno, čvrsto trgov, trgovinsko-gospodarsko partnerstvo. To ne mora nužno ovo sadašnje zapravo doprinositi činjenici da je većini naših partnera potrebno imati usluge, robe i sve ostalo mogućnost da recimo svoje usluge, robu i sve ostalo dobra mogu izvoziti i mogu trgovati bez ikakvih barijera sa velikim našim tržištem, ali i ostatkom svijeta. Jer mi znamo da tu postoji jedan njihov koliki je kapacitet proizvodnje, kako izgleda lanac vrijednosti i stvaranja dodatnih vrijednosti u tim našim zemljama partnerima. I mi znamo da mi imamo još uvijek carinske barijere koje su na snazi, koje su naravno uvjetovale i jedan drastični pad vrlo često njihovih mogućih zarada i kroz to cijelog BND-a tih zemalja i znamo da bi tu na tome trebalo raditi i poduzeti različite globalne inicijative u uklanjanju tih prepreka, ali isto tako i u usklađivanju poreza i poreznih režima, sustava i dakle, carine, porezi, mi smo tu jako puno i do, pridonijeli kao Evropska unija. Možda bi netko čak kazao da da možda nismo spremni možda za onu razinu da uvedemo svuda i razvijemo jednu unificiranu međunarodnu carinsku uniju koja bi zapravo uniformno funkcionirala globalno. Ali mi možda još nismo dosta došli, no u međuvremenu trebamo u svakom slučaju poboljšati ovo upravljanje carinama u cijelom svijetu ovako kako je za sada. I moramo svojim doprinosima agendi iz Yorka i iz Adisa jačanjem OECD-a kao i odbora za poreze Ujedinjenih naroda i ostalo moramo definitivno pridonijeti takvom jednom poboljšanju. A isto tako imamo i u našoj kući moramo sa jednim zapravo transparentnijom politikom poreza pri poreznih sustava početi. To bi bio onaj prvi glavni korak moramo naravno se boriti protiv izbjegavanja plaćanja poreza, moramo se baviti borbom protiv erozije, porezne osnovice, premještanja u inozemstvo i različitih tokova gdje nam bježi kapital. Moramo dakle se već kod sebe prvo u svojem vlastitom dvorištu da tako kažem biti učinkoviti, a kasnije krenuti globalno to popravljati. A zatim naše veze sa dalekim i udaljenim vanjskim teritorijima. Da, Pi specifični financijski instrument za takve udaljene tu suradnju s tim udaljenim teritorijima postoji i on je, o njemu se raspravljalo već puno u okviru procesa usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira i govorila o svim prednostima i slabim stranima tog specifičnog financijskog instrumenta. I sve je to zapravo otvoreno, stavljeno na stol i izneseno kad se raspravljalo o tom našem višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2014. do 2020. taj naš o tem našem sedmogodišnjem proračunu. Međutim, to je i dalje ostalo jedno vrlo važno pitanje. Slažem se da ga treba razmotriti i u kontekstu onog šta će biti poslije 2020. i u tom sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Naravno, komisija želi nastaviti dijalog o, za, tom posebnom financijskom e, instrumentu za vanjske i udaljene teritorije s kojima imamo posebne veze za to razdoblje koje dolazi. Mi smo imali vrlo jaku financijsku omotnicu od više od 365 milijuna za koja je išla kao pomoć u razvoju za te udaljene vanjske teritorije. I ja bih volio da se takva jedna substancijalna, jaka financijska omotnica očuva i u sljedećem VFO-u kao recimo jedan jasan znak naše komisije koliko smo mi od, odredili u svojoj politici da potpomažemo te teritorije. A ono što mislim da je važno je započeti konzultacije o tome kako će izgledati taj financijski instrument u razdoblju nakon 2020. No, taj dijalog možemo lansirati tek nakon što donesemo zaključke o ovom kako će izgledati ovaj proces do tada i kako će izgledati naše, jer mi smo za sada govorili samo kako će izgledati konkretni projekti i programiranje e, za ovaj bilo bilateralne, bilo regionalne razini do 2020. Dakle, nakon što dođemo do političkih odluka kako će to izgledati za sljedeće razdoblje, onda, to će biti negdje sredinom ili potkraj 2016. kad dođemo do toga, onda ćemo biti vrlo otvoreni da počnemo naše rasprave kako izgledati onda dakle konkretno taj financijski instrument i kako da do njega dođemo e, za razdoblje nakon 2020. Dakle, ja bih saista htio pozdraviti angažman i i doprinos ukupnom okviru naših napora kako riješiti politiku i postupanje u razdoblju nakon ugovora sporazuma iz Kotonua. Ja ću u svakom slučaju sve vaše inpute uzeti u obzir kod razvijanja modela eventualnih mogućih scenarija i nakon toga isto tako ćemo uključiti vaše razmišljanja, pitanja, inpute u sva područja naših konzultacija i pregovora sa zemljama AKP-a. I nadamo se da će naši partneri iz tih država AKP prostora i svoje prijedloge, svoje očekivanja i svoja predviđanja i svoja viđanja mogućih scenarija naših odnosa nakon 2020 isto tako staviti na papir i nama dostaviti. Prema tome, prema najboljim scenariju mogu očekivati da ćemo potkraj 2016. doći do razine da objavimo komunikaciju Europske unije o tome. Ako procjena učinka, dakle čitav taj veliki napor koji smo poduzeli, bude išao onom brzinom i kvalitetom kako smo mi navikli, kako očekujemo i ako sve dakle bude po planu, bilo bi to e, krajem 2016. Prema tome, ne može, najranije onda možemo početkom 2017. doći do komunikacije i početi o njoj diskutirati kako bi se onda i u parlamentu i u vijeću donijela odluka o tome. A mi moramo biti sa tim, onda to, to bi služilo da budemo apsolutno dobro pripremljeni za nastavak pregovora o postkotonu razdoblje. Hvala vam puno. Pet sati je i Vidite, to su vrlo važna pitanja kojima se mi moramo pozabaviti i mislim da smo dobar početak danas učinili, a to je tema koju moramo dovesti do kraja tijekom vremena. Dragi kolege, vidimo se 9. E, e, studenog poslijepodne u 3, a 10. studenog prije podne i poslijepodne. A inače vas vidimo u Strasburu prije toga već. Hvala.